i moramo to riješiti da bismo mogli raditi. Osim e, estonskog i malteškog danas imamo sve jezike. Htio bih najaviti da imamo nekoliko trijaloga. Prvi se tiče kliničkih ispitivanja, to će biti 6. studenog. Jučer je održan prvi trijalog e, na temu izvješća bilje Drugog e, studenog će biti dijalog i nakon toga tehnički sastanak. Moramo usvojiti zapisnik. Vidim da nema prigovora, prema tome zapisnik se smatra usvojenim. I sada možemo ići dalje. Prelazimo na glasovanje. Nadam se da svi kolege imaju sa sobom glasačke kartice. i da ste ih stavili u kutije za glasovanje. Nadam se da svi imaju kartice. Imate li svi kartice? Možemo krenuti s glasovanjem o mandatu za pregovore vezano uz točku dnevnog reda koja se tiče mogućnosti da se postigne dogovor u drugom čitanju. Vezano uz direktivu o kakvoći goriva, dakle, glasovat ćemo elektroničkim putem. Ne dizanjem ruku. Treba nam 36 glasova za da bismo imali kvorum kako bismo krenuli u pregovore. Dakle, glasovanje će se odvijati elektroničkim putem i otvaram glasovanje. Haben alle Jesu li svi glasovali? Imamo dva previše za socijaliste. U redu, sada je sve u redu. Zatvaram glasovanje. 34 za, 18 protiv, 1 suzdržan. Dakle, nemamo zeleno svjetlo za mandat. Nažalost, mislim da to baš nije jako korisno za nas, da nemamo mandat, ali prelazimo sada na daljnje glasovanje. Peta točka dnevnog reda je moje izvješće. I tu ćemo imati elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se imamo jedan suzdržani glas. Nastavljamo dalje. Šesta točka dnevnog reda. Riječ je o izmjeni uredbe o dostupnosti biocidnih pripravaka. Ovo će biti nešto duže. Krećemo od šestog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. 29. za, protiv, suzdržani, Usva se velikom većinom glasova. 30. i 32. zajedno. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 31. i 33. zajedno. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 8. za, protiv, suzdržani, usva se. 9. za, protiv, suzdržani, usva se. 10. za, protiv, suzdržani, usva se. 34. i 35. za, protiv, suzdržani usvaja se. 38. osam um, ispričavam se, odbija se. Dobro, možemo napraviti provjeru. 34. i 35. elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 38. za, protiv, suzdržani usvaja se. 36. i 37. se ne razmatraju. I sada prelazimo na 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. se ne razmatra. Kompromisni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49. za, protiv, suzdržani, odbija se. 50. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 52. Za. E, ne razmatra se. 53. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prvi za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo za 20. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom glasova. Treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. i 23. za, e, ispričavam se, ne razmatra se. 24. se također ne razmatra. 25. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 26. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. I sada završno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Završno glasovanje o čitavom nacrtu rezolucije. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o davanju mandata za pregovore. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. također se usvaja. Hvala svima na ukazanom povjerenju i na uloženom trudu. Idemo dalje. Jetzt geht's weiter mit der Abstimmung zur grünen Infrastruktur. Sada ćemo glasovati o zelenoj infrastrukturi. Jeste li spremni? 19. za protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, nije sasvim jasno, elektronička provjera, otvaram glasovanje. 20. Imamo elektroničku provjeru, jesu li svi glasovali, zatvaram glasovanje. To se usvaja. 21. za, protiv, suzdržani, odbija se. 22. za, protiv, suzdržani, nije sasvim jasno, elektronička provjera za 22. amandman. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 23. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 24. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 25. za. Protiv suzdržani, usvaja se 27. se ne razmatra, 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromisni amandman 1 za, u dva dijela, ispričavam se. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo drugi dio ovog amandmana. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Drugi dio kompromisnog amandmana se odbija. Sada idemo na 28. za, protiv, e, dakle tko je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. 29. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 30. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. Za? 34. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. 35. za, protiv, suzdržani, odbija se. Što ste me pitali? E, želite provjeru za 33. Dobro, idemo napraviti elektroničku provjeru. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37. za, ne razmatra se. 37. Sada ćemo glasovati. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 39. elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 41. za, protiv, suzdržani, odbija se. Napravit ćemo elektroničku provjeru, nije sasvim jasno, 41. Gospođo Reimers, to je vaš amandman. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani usvaja se. 43. za, protiv, Nije sasvim jasno. Idemo na elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 44. za protiv suzdržani usvaja se. 45. za protiv odbija se. 46. za protiv suzdržani usvaja se. 47. za protiv suzdržani usvaja se. 48. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50. se ne razmatra. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani, odbija se. 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58. za, protiv, suzdržani, odbija se. 60. za, protiv, suzdržani, odbija se. 59. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera za 62. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 63. za, protiv, Nije sasvim jasno. Idemo na elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 64 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Odbija se 65 za, protiv, suzdržani usvaja se. 66. se ne razmatra. 67. za, protiv, suzdržani, nije sasvim jasno. Napravit ćemo provjeru za 67. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 68. za, protiv, suzdržani, odbija se. 69. za, protiv, suzdržani,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 se ne razmatra. 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. za, protiv, nije sasvim jasno. Napravit ćemo provjeru za 17. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. I završno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I vidimo da je ovo jednoglasno usvojeno. Idemo dalje. Ovime je glasovanje završeno, dakle Sad imamo... Ne znam kako je kakvoća zraka i temperatura u prostoriji, ne znam je li to neki test izdržljivosti, no nastavit ćemo sa radom, vidjet ćemo hoće li se išta promijeniti. Idemo sada na izvješće Garling o medu. Evo samo da pričekamo da kolege koji žele izaći iziđu u tišini. Julie može uzeti riječ. Evo, molim vas da prekinete svoje rasprave, možda ih možete nastaviti izvan prostorije, tako da kolegica Kerling dobije priliku iznijeti svoje izvješće. Ne želimo vas i prekidati, molim vas, nastavite slobodno. Izvolite. Hvala. Većina ljudi koja je radila na ovom izvješću je svjesna njegove pozadine i zapravo je podnesen prvi puta u prosincu prošle godine i zapravo je već rekordno dugo tu na razmatranju i nismo glasovali o njemu. Ja ću ukratko sažeti glavne aspekte. Dakle, presuda suda iz rujna 2011. je utvrdila da se moraju utvrditi jasno koji su sastojci meda, da, da pelud mora, mora biti prisutna u medu. Ako se pelud smatra sadržajem meda, onda, sastojkom meda, onda treba biti naveden u popisu sastojaka. Također treba označiti i GMO, koji je, i to u mjeri u kojoj je izmjenen. No, e, ta presuda je dovela do zavodnog u sektoru i do nesigurnosti u smislu označavanja i također do e, toga da izvoz u Južnu Ameriku nije bio točno razjašnjen. Sada se traže da se vrati na stanje prije presude suda i e, komisijin prijedlog jasno naznačava da pelod nije sastojak meda, nego je zapravo prirodni sastojak koji proizlazi iz preradenih aktivnosti. Također, potrošači smatraju da je med prirodni sastojak, e, odnosno prirodna je tvar bez ikakvih sastojaka. Ja podržavam prijedlog komisije kojem je pelud e, meda i ne može se proizvoditi med bez peludi i ne dodaju je pčelari nego same pčele. Osim toga, Lud ili bilo koji drugi sastojci meda su zabranjeni u dodatku dva direktivi i smatraju se krivotvorinom ako bi se tako med našao na tržištu. Nažalost, takve stavovi u medu su ignorirani od strane onih koji žele pokrenuti raspravu o izmjenama GMO. Sukladno uredbi o označavanju hrane, GMO hrana treba zadržavati takvu oznaku ako e, je GMO prisutan u 0,9% sastojaka. Dakle, ako se GMO pelud izračuna kao sadržaj meda neće se nikad označavati, zato nikad neće niti prijeći ovu granicu. Međutim, ako je sadržaj veći, onda ga treba izračunati kao ukupno u postotak u sadržaju meda, što znači da GMO pelus se mora označavati. Stoga, oni e, koji žele da se takav pelu, takva pelud označava, onda trebaju naglasiti da je pelud e, stojak meda kako bi se onda označio takav, e, takva pelud. Želim dakle zaključiti i preporučiti sljedeće. Granica od 0,9% za GMO proizvode se odnosi na sve prehrambene proizvode. Ako izuzmemo med e, time što ćemo nepravilno označiti pelud, e, time ćemo opteretiti pčelare i proizvođače meda koji će morati označavati posebno svoje proizvode. Osim toga, postoji određena zabrinutost glede praktične provedivosti ove mjere sada još e, nemamo niti dovoljno mogućnosti da izračunamo ukupno sadržaj peludi kao postotak meda, tako ne možemo biti sigurni da ta granica nije prijeđena i onda zapravo se postavlja pitanje zašto težimo tom cilju. Ja mogu razumjeti razloge onih koji su pokrenuli tu raspravu i raspravljali smo jako dugo o tome i postoje također i zabrinutosti glede ovih granica za označavanje GMO proizvoda i ovaj odbor smatra da su ovi žalosno nedostatni. Treba međutim razmotriti ponovno i uredbu o GMO proizvodima i također uredbe o označavanju proizvoda, ne direktivu o medu. Sad e, sektor preradstva će zapravo postati kolateralna šteta u ovoj raspravi i trebamo biti oprezni kada budemo glasovali o tome na toj osnovi. Dakle, pozivam vas da razmotrite širu sliku i shvatite da ako definiramo pelud kao sastajak, onda ćemo potrošače krivo informirati o sadržaju meda, a osim toga će pčelari proizvođači meda biti dodatno opterećeni zahtjevima za označavanje, a sigurno sam da je, to nije namjera. Uh, Hvala lijepa. Tko je sljedeći na redu za riječ? Alois Peterle. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja sam i zastupnik u parlamentu i pčelar. Nemam mnogo košnica, ne uvozim med s drugih kontinenata. No, budući da sam također i potrošač, smatram da mogu razumjeti što potrošači žele znati. Oni nisu zainteresirani za našu raspravu i za raspravu između Europske komisije i Europskog suda o tome tko će prevladati u ovoj raspravi. Mislim da potrošače uglavnom zanima znati da li med koji kupuju sadrži genetski izmijenjeni, izmijenjenu pelud ili ne. Mislim da će osjetljivost u tom pogledu biti sve veća i dovesti čak i do polarizacije, a ne želim da se to dogodi u ovoj prostoriji da imamo s jedne strane one koji podupiru presudu Europskog suda, a s druge strane oni koji su za prijedlog komisije. Možda bismo trebali iznaći jedno treće rješenje koje će ići više u prilog potrošačima, a također rekao bih u prilog tržištu. Znam e, što znači razgovarati o sofisticiranoj tehnologiji, o pitanjima postotaka, količina i tako dalje. U svojim amandmanima sam e, predložio da se držimo linije koje je zacrtao sud i da smatramo e, GMO pelud sastojkom meda. No, Budući da sam upoznat sa svim do sada spomenutim problemima, mislim da bismo se mogli i složiti oko vrlo jednostavnog rješenja, a to bi moglo biti da se med jednostavno ili dio meda se označi kao med koji nije E, testiran na GMO ili med koji je testiran na GMO, tako da potrošači znaju postoje li tragovi GMO peludi u medu ili ne. Mislim da bi dobrovoljna ispitivanja omogućila da se med označi kao da ne sadrži GMO i da bi onda potrošačima bilo odgovoreno na pitanja u vezi sa količinom GMO-a koja je sadržana u proizvodu ili ne. Evo, mislim da trebamo do pitanje staviti u središte razmatranja. Osim toga i da razlika u kokoći će dovesti do diferencijacije u odabirima. Mm, oni pčelari koji bi htjeli uvjeriti potrošače u ispravnost svojih proizvoda, onda bi mogli koristiti oznake ili etikete na kojima jasno stoji da je med ispitan i da ne sadrži GMO tvari. Dakle, umjesto da podržavamo arbitrane odluke suda ili koga drugoga ili da razmatramo je li e, sastojak ili ne, mislim da bi tržište i potrošači donijeli bolju odluku, naravno ako im se stavi na raspolaganje i odgovarajuće označavanje. Dakle, Mislim da bi ovaj prijedlog mogao predstavljati rješenje i omogućiti nadladavanje polarizacija također i preduhitriti sve ostale rasprave o GMO proizvodima u parlamentu. Hvala. Riječ ima kolegica Potajemac. Hvala. Želim e, e, zahvaliti kolegici Gerling na izvješću i podržati njezin prijedlog. Što će se dogoditi ako se Pelut bude smatrala sastekom? Otvorit ćemo Pandorinu kutiju. Med je proizvod koji je životinskog porijekla, međutim imamo tu i druge proizvode kao što je to mlijeko i bjelančevine. Dakle, i bjelančevine u mlijeku bi se onda trebale smatrati dodatnim sastojkom ili pak prirodnim dijelom e, jednog e, proizvoda životinskog porijekla. Isto bi se moglo reći i za laktozu ili za mliječnu mast ili ona sastojak e, ili sastavni dio. Isto vrijedi recimo i za vitamine. Ili Slično se može primijeniti na jaje, je li recimo žumanjak sastojak ili sastavni dio. A isto bi se moglo reći i za ljusku jajeta. Dakle, svjesno bismo mogli dodati na popis sve te sastojke. U ovom slučaju Riječ je o jednom prirodnom e, proizvodu životinskog porijekla, a tu se pelud ne dodaje namjerno. I to je problem o kojem raspravljamo već mjesecima. I tu pokušavamo povezati i dvije teme koje zapravo nemaju nikakve međusobne veze. Nije riječ o tome je li pelud sastojak ili sastavni dio nego može li se pelud e, genetski modificirati, a to je drugo pitanje. I tu se slažem sa izvjestiteljicom. E, pelud je sastavni dio, nije sastoja koji se naknadno dodaje. Ja sam također ponijela amandmane na ovaj tekst i uz dužno poštovanje odboru koji je nadležan za ova pitanja, koji voli odlučivati, i parlament i komisija i vijeće imaju također svoje dužnosti i ovlasti i trebaju također odgovarati državljanima Europske unije i stoga ne možemo tolerirati sve odluke komisije, čak i one u dodacima. Dakle, možemo vidjeti kako mi možemo autonomno učinkovito djelovati, ali u ovim glavnim odlukama također trebamo dopustiti da se nas glas Zato sam e, ponijela amandmane u tom smislu. Dakle, ako e, insistiramo na tome da se pelud tretira kao sastojak, onda se kladim da će se otvoriti pandorina kutija i za druge proizvode i onda ćemo izaći izvan okvira naših oblasti. Hvala lijepa. Da, to je zapravo pitanje kokuši i jajeta. Chris Davis prvo ima riječ, a onda Anna Rosbach. Da, u zahtjevima koje smo unosili, ugrađivali u europsko pravo u prošlosti, dakle, mislim da bismo nešto trebali to dovesti do krajnosti, da bismo to dokazali. I zapravo trebamo se upitati jesu li pčele krive za to, da li one šire ovaj potencijalno ovu potencijalno opasan pelud. Dakle, ja imam jedan program koji želim predložiti odboru u tri točke. Dakle, trebamo imati sljedljivost kako bismo osigurali povjerenje potrošača. Svaku europsku čelu treba uhvatiti na šest mjeseci i označiti elektronički. Trebamo znati gdje se te pčele nalaze u svakom trenutku. Ljudi to moraju znati. Drugo, potrebno nam je program reedukacije za pčele one nisu upoznate s ovim problemom i treba ih e, upoznati sa zahtjevima modernih potrošača. Dakle, mislim da se možemo poslužiti elektroničkim sredstvima, DVD-ima i tako dalje, ali u svakoj košnici se trebaju prikazivati DVD-ovi kako bi pčele naučile što smiju, a što ne smiju. I treće, moramo priznati da će, bez obzira na to, doći do onečišćenja peludom eh, jer će ga žele pokupiti htjele to ili ne i zato bismo trebali imati mogućnost da u košnicama očistimo pelud prije nego što uđe u med. Naravno, to će podrazumijevati određene pravne izazove. I možda će predstavnici pčela na sudu utvrditi da nema dokaza da eh, GMO proizvodi štete ljudima i također da nema vjerojatnosti da će GMO pelud štetiti ljudima na bilo koji način. I da je to daleko manja vjerojatnost da će do toga doći nego da asteroid udari u zemlju u sljedećem trenutku. No, ne smijemo omogućiti stvarnosti da nas ometa. Dakle, u ovakvim raspravama ako toliko činimo gluposti, a ne podržati Julijane izvješće, bilo bi glupo. Trebamo podržati ovo izvješće. Thank you very much. Next. Hvala lijepa. Bilo je Jozo, riječ sljedeća. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja ću također reći da trebamo podržati gospođu Gerling i njezin izvještaj u potpunosti. Med je, to pelud je sastavni dio, a ne sastojak. I uglavnom je udio peluda u medu ispod 0,9% i stoga je apsurdno tražiti označavanje i uvijek naravno valja imati na umu da da moramo dakle 100% podržati prijedlog gospođe Kerlinga. Ne, ne, noch einen Anna Rosbach, Hvala. Ana Rosbach je tražila riječ. Dobar dan. Ja također dolazim iz obitelji koja se bavi pčelarstvom. I slažem se sa Chrisom Davisom i ostalima koji su uzeli riječ. Mislim da bi bilo teško naporno reći pčelama što one smiju ili ne smiju činiti. Pčele imaju pravo letjeti u krugu od više kilometara i ako se u tom krugu pokaže e, da ima OGM biljaka, onda mislim da bi to bilo doista teško riješiti. No jednostavno treba reći, i podržati kolegicu Galinu tvrdnji da je ovo sastavni dio meda. I gotovo. Prvo ima riječ predstavnici komisije, a onda izvjestiteljica. Hvala vam lijepa. Zapravo većinu argumenta koje sam htio iznijeti su već e, izneseni i ja doista iskreno vjerujem da predlog komisije vodi računa o sektoru pčelarstva i to na najbolji mogući način. Kao što je i pokazano sudijom učinku koja je ukazala na mm, kao sastavni dio meda i da to neće utjecati ni na koji način na pčelare. Dakle, pelud je e, sastavni dio, a ne sastojak meda i to se temelji na činjenici to nije ničija izmišljotina. Dakle, to je jednostavno prirodno stanje stvari. Sam prijedlog ne mijenja, međutim, zaključak suda da GMO pelud u medu treba odobriti sukladno naleže uredbi prije plasiranja na tržište. Med koji sadrže i takvu pelud pod obuhvat uredbe kao proizvod koji sadrži GMO prijedlog međutim ne narušava interese potrošača nego na istoj razini kao i u svim drugim slučajevima osigurava razinu informacija što znači da potrošači moraju znati ako je sadržaj GMO proizvoda veći od 0,9% i to mm, se odnosi na ostale proizvode na koje se primjenjuje ovo izuzeće. Dakle, rasprava o ovom prijedlogu se ne smije pomiješati sa raspravom o postojanju. Dakle, to je jedna druga rasprava koja nije izravno povezana sa medom. I osim toga smatramo da nakon današnje rasprave imamo mogućnost također doći do sporazuma u narednih nekoliko tjedana. Hvala kolegama iz komisije i sada predajem riječ izvjestiteljici za zaključak. Hvala vam lijepa, hvala zastupnicima koji su podržali ovo izvješće. Mm, gospodin Pežele je predložio novu zamisao, odnosno oznaku koja naznačava da je med ispitan, no mislim da bi to bilo teško i problematično. Niti smo predložili amandmane koji bi to i uzeli u obzir, tako da bi to bilo teško kasnije obaciti, no to je nešto što ću uzeti u razmatranje prije nego što pređemo na glasovanje i vidjeti ako možemo nešto učiniti u tom smislu i postići neki kompromis. Ovo je teška tema o kojoj znači kompromis zato jer se radi o tome, slažemo sve se ili ne slažemo o tome je li e, palud sastavni dio meda ili ne, no nastojat ću predložiti neko rješenje. Kada je riječ e, o pitanjima koji su ostali postavili, da, mislim da svi prihrećemo i to nam, to mi je drago čuti da se ne radi o označavanju GMO proizvoda. Pitam se zašto nam je trebalo deset mjeseci da dođemo do ovoga, zato jer e, su osporivači bili vrlo glasni, a danas ih niti nema u prostoriji. Mm, budući da smo prošli ovaj naporan proces i također smo imali i našu ocjenu učinka koja se bavila pitanjima mm, problema koji su tu prepoznati. Dakle, sada su ti problemi riješeni. Dakle, mislim da je to vrlo pozitivno i hvala vam na vašoj potpori i hvala na riječi. Hvala, gospođa Gerling, hvala na raspravi. U odboru Agri će se glasovati 5.11. U Enviju 27.11. Još nije zakazan datum za plenarno zasjedanje, a sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnog reda. Lange. Hvala vam. bio je pravi izazov baviti s ovom temom. I ne samo to, već okupiti sve rezultate svih rasprava u posljednjih nekoliko mjeseci. Ograničen nam je broj riječi koji smo mogli sastaviti ovaj izvještaj na vlastitu inicijativu, mogu je biti dva, tri puta veći. Stoga sam se koncentrirala na na najvažnije teme. Dakle, u našem odboru za zaštitu okoliša i zdravlje odlučili smo pripremiti ovaj izvještaj na temelju e, čitavog niza slučajeva e, prijevara s hranom u proteklih nekoliko mjeseci. Skandal s konjetinom je bio najnoviji, no imali smo slučajeva dakle kad su određene tvari korištene u slatkišima i slično. Tako da zapravo ovaj skandal s konjetinom je bio samo kap koja je prelila čašu. To ne smijemo gledati kao samo izolirane incidente. I jako puno vas je reklo da zapravo smo pred paradoksom, zato što naša hrana nije nikada bila ovako sigurna. Kao europljani imate 260 puta veću šansu da ćete umrijeti od gripe nego od nekog nesigurnog prehrambenog proizvoda. No opet s druge strane, upravo zbog svih tih skandala, prosječni potrošač, i to govorimo o jednoj trećini potrošača, ne vjeruje više oznakama na hrani. I to je sad prva tema koja izlazi na vidjelo. Mi u Europi nemamo zajednički definiranu, zajedničku definiciju prijevare u vezi s hranom zapravo nismo to još dobro definirali. Imamo jako puno e, zakonodavstva na temu sigurnosti hrane. I imamo opća načela u općim načelima o zakonu o hrani i to bi, dakle da ništa ne smije biti zavaravajuće. No, što se tiče kontrola, također postoji čitav niz zakona i jako je puno kontrola u području sigurnosti hrane no, ostala pitanja koja se odnose na prijevaru u vezi s hranom, a koja nisu možda vezana za sigurnost hrane, e tim se pitanjima zapravo nismo dovoljno bavili. Dakle, a sve te stvari, dakle zapravo riješili smo probleme sa svime onime što može izazvati problem s javnim zdravstvom, no sve ispod toga zapravo nije u našem radaru. Tako da ono što najprije moramo učiniti, učiniti je dogovoriti zajedničku definiciju i kako ćemo se protiv toga boriti. A neka od stvari kojih, koje moramo uzeti u obzir je da a, prevara vezana s hranom su dakle obmanjivanje potrošača i da se to čini namjerno. Jer ako se nešto dogodi slučajno, dakle to nije namjerna prijevara, zapravo iza toga mora biti namjerno i nešto što je učinjeno radi zarade. Stoga moramo imati pouzdane podatke kako bismo dobili cjelokupnu sliku tog fenomena. Neke zemlje članice već raspolažu podacima, druge nemaju pak ništa. Stoga nam je potrebno više podataka kako bismo dobili jasnu znanstvenu sliku. Slučajevi koje sam e, ja otkrila je dakle bila zamjena skupljih sastojaka jeftinijima, na primjer u soku od nara, postoji dakle e, velika vjerojatnost da će se u te sokove umiješati sok od jabuke. Zatim u slučaju mesa čuli smo o problemima s konjetinom. Isto tako prodaja dakle takozvanih običnih proizvoda pod organske proizvode. Isto tako mm, dakle tu postoji interes da se čine takve prijevare zato što postoji mogućnost zarade s tim se problemom susrećemo u e, južnijim zemljama da proizvodi dakle koji su koji imaju oznaku tradicionalnog proizvoda, izvornog proizvoda, to se prodaje, a ispada na kraju da to zapravo nije. Zatim jako puno proizvoda o kojima sam čula za vrijeme razgovora i proizvodi koji se puno spominju u znanstvenoj, e, znanstvenom radu, i, a najveći dio to i tih radova dolazi iz SAD-a. Dakle, to su organska hrana, maslinovo ulje, riba, med i određeni voćni sokovi. To su zapravo e, proizvodi koji su najrizičniji, kojima najviše prijete e, prijevare. Rizik od prijevare je veći ako je i financijska korist veća. I to je ključni dio problema. I šansa u Europi da vas uhvate je vrlo niska, a razlog tomu je E, taj što smo se vrlo unitelarno koncentrirali na sigurnost hrane, a nismo se bavili drugim kategorijama prevare u, e, vezanih uz hranu. A druga stvar, dakle, to što smanjuje šanse da će vas uhvatiti je problem e, prehrambenog lanca. taj je lanac danas puno složeniji nego što je bio prije 30 godina i zato je sve složenije. Proizvodi prelaze granice i nacionalna tijela koja su odgovorna za kontrolu uglavnom zaustavljaju, staju sa svojim radom na granicama. I općenito neobvezujuća priroda prekogranične suradnje kroz e, instrumente poput Europola ili Europske komisije, to je također problem. Neke zemlje su otvorenije za suradnju od drugih. I to je upravo stoga zato što dakle to im nije obaveza. I dakle ne moraju gledati preko granice kad se radi o dakle hranom. U svojoj zemlji sam čula da se e, zapravo postoji otpornost prema suradnji s komisijom i s Europolom u suzbijanju e, skandala s konjetinom. Zatim moramo sagledati i ulogu trgovaca, dakle ne ljudi koji proizvode hranu, već oni koje prodaju ili preprodaju i vrlo često oni u sadašnjim e, schemama kontrole nisu uzeti u obzir. Stoga tu je čitav niz činjenica, postoje strukturalne nedostanci u našem sustavu proizvodnje hrane u Europskoj uniji. I kao što sam rekla, hrana nije nikad bila sigurnija nego što je danas. No upravo ti prekogranični učinci i činjenica da se kontrola provodi na nacionalnoj razini znači da smo vrlo ranjivi. U slučaju s konjetinom, irske vlasti su znale da postoje četiri tvrtke koje su, koje su sudjelovale u toj prijevari. sa tri tvrtke nisu mogli ništa učiniti zato što su bile izvan njihove jurisdikcije i bila jedna tvrtka za koju su irske vlasti bile nadležne za istragu i nadam se da će doista provesti tu e, istragu. Ali eto, te tri tvrtke morali su ih jednostavno pustiti, e, razmijeniti svoje podatke sa Europolom ili sa drugim državama članicama. No, doista nije sigurno da će se išta dogoditi s tim podacima. I zato analiza problema je bitna i dat ću nekoliko preporuka o mjerama koje možemo učiniti kako bismo unaprijedili institucionalni okvir. Mm, činjenica, na primjer, da je komisija uspostavila tim za borbu protiv prevare s hranom, to je već jedan pokazatelj da se pokušavaju boriti protiv tog problema, no to je još uvijek u povojima. Zatim imate ured za hranu i veterinarstvo u Dublinu i imalo bi smisla povećati njihovu ulogu i e, pripremiti više politika u tom području zato što e, taj ured sadrži vrlo relevantne informacije no e, u praksi se vrlo malo čini tako da još jednom što se tiče konjetine već imamo izvješće ureda za hranu i veterinarstvo koje doista pokriva sve probleme i puno nam govori o, o problemima koji će postati važni još kasnije. Dakle, to znanje već imamo, a nismo ništa učinili s tim izvješćem. Rasprava, to jest razgovor s Uredom za hranu i veterinarstvo bi moralo biti više politički Trebali bismo pozvati taj ured da razgovara s nama jedan put godišnje možda tu u odboru i da čujemo njihove ciljeve za sljedeću godinu. ako sagledate njihovo zakonodavstvo, zakonodavstvo o javnim kontrolama, trenutačno se radi na reviziji tog zakonodavstva i nadam se da će moje preporuke biti usvojene, to ćemo naravno koordinirati s izvjestiteljom za javne inspekcije i kontrole Komisija je poduzela skromne mjere prema unapređenju sustava inspekcije i kontrola, no mislim da moramo ići i korek dalje. Ako ponovno uzmemo konjetinu, ako Irci uspiju e, dakle, dovesti do suđenja tvrtku iz Irske, e, maksimalna kazna je 30.000 eura. I to za jedan kontejner e, i dakle za jedan kontejner konjetine ili govedine zaradite 65 tisuća eura. Tako da nećemo biti učinkoviti ako su naše kazne tako niske i zapravo slabe. Isto tako uvela sam preporuke o označavanju, dakle mm, stvari koje se moraju malo pooštriti i ima prostora za unapređenje. I zadnji komentar je da ne bismo smjeli misliti da se možemo boriti protiv ovog problema samo sa razine vlade. Mm, to je uloga i odgovornost tvrtki koje moraju se ponašati odgovorno koje moraju znati odakle im dolaze sastojci i kako mogu zajamčiti autentičnost proizvoda. Jako puno tvrtki već radi na tome i postoje i nacionalne i međunarodne inicijative u tom području. No, još jedna točka koju moram spomenuti a koja se odnosi na kontrolu inspekcijskih tijela. Vrlo je jasno da ona tijela dakle koja se oslanjaju na policiju, to su recimo slučajevi u Danskoj ili u Italiji, um, dakle te su države učinile puno više eh, u smislu eh, otkrivanja i uhićivanja osoba koje su bile odgovorne za prevare vezane uz hranu. Inspekcije tih tijela zapravo u nekim zemljama inspekcije su vrlo predvidljive. Točno se zna kakve će se kontrole provesti gdje i kada. A zemlje koje dakle e, se temelje više na policijskom pristupu i koje su razvile kapacitete za otkrivanje rizika, te su zemlje puno uspješnije u hvatanju odgovornih osoba. Mislim da ću tu sad stati, mislim da sam pokrila glavne točke, veselim se čuti mišljenje mojih kolega i spremna sam spremna sam pokušati raditi na zajedničkom pristupu kada budem vidjela amandmane. Hvala, Žil Pagnjo. Hvala, gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. Jedna tona suhomesnatih proizvoda, dvije tone ribe i školjkaša koje predstavljaju opasnost od e, trovanja, 5000 tona e, pekarskih proizvoda i kolagen u nekim proizvodima su uhvaćeni tijekom kontrole Opson 2 to je bilo 2012. godine u 27 država članica na inicijativu Europola. To nam govori još jedanput o razmjerima ovoga fenomena koji do prije nekoliko godina nije bio poznat, dakle riječ je o prijevarama povezanih s hranom. Mislim da je bitno da imamo ovo izvješće na vlastitu inicijativu kako bismo mogli naglasiti važnost da se e, donesu zakonski propisi u ovom području jer kada govorimo o krivotvorenju do sada E, je se to uglavnom odnosilo na e, materijalne troškove za marku i na kršenje prava intelektualnog vlasništva. Međutim, ovdje govorimo o prijevarama u području hrane, dolazimo do nove dimenzije koja je mnogo ozbiljnija, a to je zapravo rizik za zdravlje. Jer imamo lažne proizvode koji ulaze u prehrambeni lanac bez kontrole, potrošači u dobroj vjeri kupuju prehrambene proizvode koji ne ispunjavaju norme kvalitete sigurnosti higijene u Europskoj uniji i na taj način zapravo ugrožavaju vlastito zdravlje pa čak i život. Prema tome moramo promijeniti europski e, pravni okvir koji je trenutno na snazi i koji nam ne omogućuje da se na odgovarajući način borimo protiv e, ovog fenomena, to se pokazalo 2013. sa skandalom s konjetinom. Dakle, Europska unija E, do sada samo gasi požar i smatram da smo daleko od toga da poduzimamo nešto što bi bilo dovoljno. Moramo djelovati unaprijed, moramo predložiti odgovarajuće zakonske mjere, premda danas velik broj država članica nije suglasan za e, takve aktivnosti. Moramo imati snažniji pravni okvir, konkretne aktivnosti. Na taj način ćemo na trajni način povratiti povjerenje europskih građana u naše institucije. Kao što je rekla izvjestiteljica, slažem se da nam je potrebna usklađena definicija što je to e, skandal povezan s hranom e, i vezano posebno uz prekogranični oblik takvih prijevara. Sankcije predviđene u državama članicama nisu u dovoljnoj mjeri odvraćajuće za mafiju. E, dakle, očito je da organizirani kriminal nalazi interes u tom području kao e, što je to slučaj i sa trgovinom drogom. Francuska će u sljedećim mjesecima usvojiti jedan zakon koji će omogućiti da se podigne razina sankcija za ekonomske prijevare. One će biti razmjerne sa ostvarenom zaradom kako bismo se mogli bolje nositi i e, bolje suočavati sa prijevarama. Ja podržavam ovo izvješće zastupnice Delange, ali bih htio da dodatno inzistiramo na još nekoliko aspekata. Kao prvo, informiranje potrošača o kojemu se ne govori eksplicitno u rezoluciji, nemojmo zaboraviti da je naš osnovni cilj da vratimo povjerenje europskih potrošača. Drugi amandman koji ću predložiti ide u pravcu potrebe da se uspostavi mreža za borbu protiv prijevara s hranom kako bismo spriječili izbijanje novih skandala. Treći amandman proširavanje e, sustava za rano uzbunjivanje u Europi e, vezano uz hranu za životinju i hranu, a u svrhu i u kontekstu borbe protiv prijevara povezanih s hranom. E, naravno, nakon izbijanja skandala s konjetinom. Četvrti amandman bi bilo da se obvezno proširi e, spominjanje mesa u unaprijed pripremljenim jelima. U Francuskoj je Senat već jednoglasno izglasao ove odredbe u okviru zakona o potrošačima. Mislim da to treba spomenuti i u izvješću vezano uz provedbu, o, provedbu propisa o potrošačima. To bi bila glavna suština amandmana koje ću ja osobno predložiti e, do 18. studenog. Hvala. Sljedeća govornica je Korin Lepaš. gospodine predsjedavajući izvjestiteljice. Htjela bih vam prije svega čestitati na izvrsnom izvješću i htjela bih reći da podržavam e, ovo izvješće, ali želim iznijeti nekoliko prijedloga. Uvodno bih htjela pozdraviti rad e, subjekata u poslovanju s hranom i posebno veterinara i onih koji se bave suzbijanjem prijevara. E, Dakle, oni rade vrlo važan posao u odnosu na sve europske potrošače. Vi spominjete prijevare povezane s hranom na Europskoj uniji kao i e, odredbe o tome da ne smije biti zavaravanja potrošača i da je potrebno uskladiti sankcije propisane na razini Europske unije. Nadamo se da će se tu ostvariti određeni napredak. Također govorite o faktorima koji doprinose e, skandalima s hranom i prijevarama povezanim s hranom. U tom smislu predlažem da odemo korak dalje i da obuhvatimo čitav sektor kao što je kolega prije mene predložio, a to znači e, da se bavimo i pitanjem e, na koji način su urađena tržišta. Kao prvo, trading. To su neke aktivnosti e, koje dovode do problema u prehrambenom lancu. Osim toga, prijevara je nešto što se događa u ekonomski zahtjevnom kontekstu, a isto tako primjećujemo i socijalni dumping e, izvan Europske unije, ali ne samo tu. Na kraju e, tu je i tu su i prevladavajući faktori koji se tiču marketinga, posebno oznake o tome e, gdje su klaonice iz kojih dolazi meso, ali isto tako i ono što je kolegica spomenula vezano uz oznake. Oznake moraju biti cjelovite e, za svo meso, bilo da je riječ o ovčjem mesu, o govedini ili o peradi. Dakle, moramo znati odakle dolaze svi sastojci e, koji se nalaze u prerađenim proizvodima. Nakon izvješća nevladinih udruga 2012. godine u SAD-u u EU vezano uz prijevare na oznakama ribljih proizvoda, e, trebamo isto tako imati i cjelovite informacije na oznakama za prerađene proizvode. Žao mi je da se ništa ne govori o biljnim proizvodima i prijevarama vezano uz korištenje pesticida. Također e, tu mislim na u Koli u Njemačkoj i isto tako neke sastojke koje su pronađeni u američkom žitu. Isto tako proizvodi iz trećih zemalja moraju moći biti predmet e, zabrane u smislu dakle e, tih subjekata u poslovanju s hranom ako je to potrebno. Svi proizvodi moraju ispunjavati europske norme uz efikasan sustav sljedivosti u trećim zemljama ili od strane operatera koji ima dozvole iz Europske unije. Isto tako se zalažem za negativni screening i intenziviranje kontrola proizvoda iz trećih zemalja. Što se tiče samih e, kontrolora. Zanima me i zanimljivo je da e, spominjete gospođo Lange, da je potrebno imati i kontrole, slobodne kontrole. Mislim da moramo nastaviti sa kontrolom kvalitete i moramo zadržati neke profesije. Čuli smo već da ima sve manji broj veterinara. E, to je bilo jednom izvješću iz 2012. godine. Mislim da poljoprivredni sektor mora inzistirati na kvaliteti, to je jedino što može dovesti do većeg povjerenja i do veće kvalitete. Imamo tri tehničara koji rade na kvaliteti zraka. rade na instaliranju novih filtera za zrak. Tako da, eto, poduzimamo nešto između glasovanja i sada. U ime ICR-a e Julie Gerling kao izvjestiteljica sjene. Hvala. Ja bi također htjela zahvaliti izvjestiteljici. Lijepo imati jasan izvješće jasno i sažeto izvješće. Mislim da u izvješću nema ničega s čime se ja ne slažem. Htjela, htjela bih samo dodati par stvari. Shvaćam naravno ograničenje vezano uz broj riječi. I izvjestiteljica se neće e, iznenaditi, ali to će biti te, tema za amandmane koje ću e, podnijeti. Ovo je savršen trenutak za ove inicijative budući da e, se u paralelno radi na promjenama e, na sustavu službenih kontrola. I stoga nam daje mogućnost da jako brzo podatke koje prikupimo kroz ovu vlastitu inicijativu i odmah je uklopimo dakle, u odvojeni propis. I eto, bar jednom, tajming je doista izvrstan. Što mislim da bi trebalo dodati? Mislim da se doista moramo uhvatiti e, u koštac sa definicijom prijevare vezane uz hranu. Znam da komisija već radi na tome i stručnjaci iz zemalja članica također naporno rade na stvaranju te definicije. Moramo priznati da u ovom trenutku ne postoji referentni laboratorij u Europskoj uniji za hranu, za prevare. Isto tako ne postoje propisi za referentne laboratorije koji rade e, dakle, prethodna testiranja, a mislim da je to vrlo bitno ako ćemo već definirati standarde. Nakon skandala s konjetinom govorilo se o troškovima E, za testiranje govedine. E, razine su se morale definirati na jednoj ad hoc bazi, na primjer u Ujedinjenom kraljevstvu. Agencija za sigurnost hrane je rekla da je definirala tu razinu na 1%, mislim da je to dosta razumno. I predstavila je, zapravo je, je pokazana činjenica da te razine uopće ne postoje u sustavu još uvijek. Osim toga moramo sagledati i mogućnost da se dogovorimo oko standarda, o zamjenskim e, razinama i unakrsnoj kontaminaciji. Dakle, koju razinu tolerancije ćemo uzimati u obzir, dakle ne samo koje ćemo postotke testirati, već na kojoj razini, i to bi trebao biti još jedan podatak koji, e, koji će, koje će stručnjaci zemalja članica redovito ažurirati i koristiti onda u daljnjem, daljem radu. Isto tako važno je e, da mm, službenici iz, Ureda za mm, hranu i veterinarstvo nisu dovoljno obučeni za ova pitanja i tu bismo također trebali nešto učiniti. I iako nećemo sljedeći tjedan glasati na plenarnoj o tome, zato što je to vezano uz e, višegodišnji financijski okvir, ali imamo e, horizont 2020 koji je ključ, jedan od e, glavnih tema je i sigurnost hrana, hrane i jedan od e, snažnih argumenata je da prevara vezana uz hranu je ključan dio sigurnosti hrane i da bi stoga bilo primjereno iskoristiti e, jedan dio toh, tih sredstava iz horizonta 2020 da unaprijedimo sigurnost hrane upravo u tom području prijevara. Mislim da bismo nešto mogli u tome napraviti, e, recimo u pogledu obučivanja, zatim e, istraživačkih aktivnosti u cilju osnivanja platforma, to vrlo brzo. time bismo recimo popunili tu prazninu. I posljednji komentar. Pozdravljam mm, tvrdnju izvjestiteljice o posebnoj odgovornosti trgovaca. Dakle, vidi se uh, na koji način trgovci štite svoje brendove, koliko, dakle, s kojim žarom, uh, naravno, oni žele zaštititi, mi želimo da poštuju propise. U ovom trenutku imamo na stolu dobrovoljni, šif, dobrovoljnu šifru za, dakle, mm, trgovce i tu se, dakle, analizira, uh, analiziraju se njihove prakse i troškovi i možda bi bilo dobro uključiti u taj kodeks dakle, eh, i neka pravila o upravo eh, ovoj temi. Hvala vam. Sljedeći govornici. Hvala vam. Htio bih zahvaliti izvjestiteljici De Lange na odličnom nacrtu izvješća kojeg je pripremila i drago mi je da izvješće naglašava da je mm, skandal s konjetinom bio najprije mm, skandal dakle s prevarom. Što se tiče sigurnosti hrane, da naravno uvijek postoji mjesta za poboljšanje, no ne bismo trebali stvarati dojam da postoji problem sa sigurnosti hrane kao takvom u Europskoj uniji i to ste isto tako jako dobro naglasili. Još jedna važna poruka je potreba za višim i ciljanim kaznama. kaznama. Moramo povećati šanse da se počinitelji takvih djela uhvate i kazne moraju biti e, visoke kako bi bile učinkovite i kako bi odvraćale počinitelje od dakle, ponavljanja takvih djela. Zatim postoje neki dijelovi koji su također ključno. E, rasprava se ovdje zapravo odvija oko prehrambenog lanca. na primjer ideja o promicanju kraćeg lanca, dakle sa sezonskim proizvodima, lokalnim proizvodima i organski proizvedenim proizvodima. To na taj način mislim da bismo mogli povratiti povjerenje potrošača. A druga stvar koju želim reći, moram reći dakle da se bojim za mala i srednja poduzeća koja su jako važna za naše gospodarstvo i jako je važno da ih ne preopteretimo, da proizvođače ne preopteretimo dodatnim pravilima i dodatnom birokracijom. Zato što velika većina tih malih i srednjih proizvođača želi stavljati na tržište dobre i kvalitetne proizvode. Oni doista rade u dobroj namjeri i ne bi trebali postati žrtve zbog ovih prevara koje su naravno odgovornost samo nekolicine. Što se tiče označavanja, to može postati problem za one proizvođače koji su uvijek postupali u skladu sa pravilima. I jako je važno da ne opteretimo te tvrtke. Još jednom ću ponoviti. Hvala vam. Mislim da je gospođa Delange e, pripremila odličan izvještaj. Trebali bismo naravno imati definiciju prevaru vezane uz hranu i samo uredba 178 iz 2002. tvrdi da e, označavanje ne smiju dakle, obmanjivati potrošače. A eto vidite da je do prevara došlo u svakom slučaju. Jednom kad budemo definirali dakle, prijevaru, onda ćemo morati e, diferencirati između prevare s ciljem e, obmane i radi dakle, financijske zarade i prevare koja stvara zdravstvene probleme, koja je dakle problematična sa zdravstvenog stava. I morat ćemo jako jasno razdvojiti jedan i drugi. Dakle, prevare se događaju zato što uglavnom nose financijsku dobit, zato što se rade s proizvodima e, za koje je lako prevariti potrošače, zato što jednostavno se zamijeni oznaka ili se znači druga, pogrešno. I to je jedno područje mm, dakle, mm, Isto tako, recimo imali smo problem sa medom, kad su se medu dodavali drugi e, sastojci. I ako to recimo nije označeno i nije upakirano, može se zatim to prodavati na malo, to jest e, rasuto, dakle da nije u svojem originalnom pakiranju i tu je onda vrlo teško pratiti sljedivost. Tako da i to nosi jako puno novaca. Teško je izbjeći prijevare, ali valja ih svakako nastojati otkriti i nakon otkrivanja imati e, značajne kazne kako bi zapravo odvraćale eventualne počinitelje takvih djela. I na kraju, samo sam još htjela dati jednu malu primjedbu. Točka 27, kada govorite o istraživanju, to jest o istragama, i tu spominjete samo uh, sveučilišta koja vi znate, ali moram reći da postoji jako velik broj sveučilišta koja rade na tim temama. I postoji jako velik broj centara za istraživanje i centara izvrsnosti koji se time bave. Um, direktorica agencija je rekla kada je bila na ovom odboru, rekla da se ta prijevara nije mogla izbjeći i da bi trebalo e, zapravo znati odakle dolazi ta hrana. Ja mislim da nije potrebno Hvala vam. Vielen Dank und abschließend erhält jetzt die, Wort, äh, die Kommission das Wort und dann die Berichterstatter. I na kraju dajem riječ komisiji nakon toga izvjestiteljice. Hvala vam. Htio bih najprije zahvaliti gospođi Lange. Drago mi je da dijeli naše mišljenje o, o prijevari vezanim uz hranu. Svima nam je jasno gdje leži potencijal i koliko štete to može učiniti i trgovini i sigurnosti poljoprivredno prehrambenog lanca, a i povjerenju potrošača slučajevi prevara s hranom, dakle u takvim slučajevima zemlje članice mogu brzo reagirati, no istina je da alati koje imamo nisu vjerojatno dovoljni. Vjerujemo da provedba i dobra suradnja da su provedba i dobra suradnja ključne u ovakvim slučajevima i stoga želim spomenuti nekoliko elemenata naših dijela. Najprije rekli ste da moramo imati dobro obučeno i pripremljeno osoblje, s time se u potpunosti slažemo. Pripremili smo i vi ćete o tome uskoro raspravljati, dakle napravili smo e, analizu e, uredbe o službenim kontrolama koja omogućava povećanje kapaciteta za službene kontrole i to uključuje i odredbu o kaznama. Slažemo se da bi kazne trebale biti odvraćajuće i to je načelo koje predlažemo u novom tekstu uredbe o službenim kontrolama. No, opet želim reći, ja sam devet godina radio kao inspektor i moram reći da prave kriminalce neće odvratiti nikakve kazne, zato što uglavnom ih se neće niti utvori, Mm, uhvatiti tako da to je, od, to je odvraćajuće za oni koji bi možda željeli pokušati ali oni koji su već u tom sustavu oni imaju jako dobre temelje imaju jako dobre e, podatke imaju jako dobru razmjenu informacija i njih ništa neće odvratiti E, komisija je osnovala i tim e, protiv dakle, prevara vezanih uz, uz hranu nakon skandala s konjetinom i sada radimo na uspostavljanju IT mehanizma koji će omogućiti inspekcijskim službama iz zemalja članica razmjenu informacija kao što je spomenuto u okviru sustava za brzo uzbanjivanje postojat će jedan odvojeni modul koji mora uzeti u obzir sva pravila o razmjeni nominalnih informacija a to nije toliko to nije baš jednostavno sastaviti no radimo na tome isto tako počeli smo raditi e, na razvoju suradnje između e, agencija te na e, podizanju svijesti među svim agencijama koje su zadužene za provedbu zakona. Htjeli bismo dakle rasporediti te snage uh, u okviru mreže za sigurnost hrane i tu su uključene inspekcijske službe za sigurnost hrane isto tako policija carine specijalizirane snage i tako dalje i svi se oni potiču da redovito surađuju sa službama za inspekciju hrane kako bi raspolagali specifičnim informacijama koje su potrebne za učinkovito provođenje zakona. I još sam vas htio informirati da sva ova pitanja, kako bi se sva ova pitanja raspravila detaljno, organiziramo konferenciju o prevari vezani su uz hranu i održat će se u drugoj polovici 2014. pod talijanskim predsjedništvom i moramo okupiti tehničke i znanstvene stručnjake kako bismo uspjeli u tom naumu. Tako da sad u ovom trenutku razmatramo na koji način možemo financirati takvu potporu kako bi nam zemlje članice mogle poslati dakle specifične analitičke vještine te sve ono što je potrebno za veću učinkovitost u otkrivanju i suzbijanju prevara vezanih uz hranu. Spomenuli ste nekoliko elemenata dakle usklađena definicija prevara te e, osnivanje referentnih laboratorija. Najprije da kažem, sad smo trenutačno u procesu u, e, dakle, koji se zove REFIT, to je akronim, i sada dakle, radimo na tome da bolje prilagodimo zakonodavstvo u dakle, lancu prehrambenih proizvoda i mislim da će se tu otvoriti jako puno mogućnosti gdje ćemo moći razgovarati o usklađivanju definicije prevara vezanih uz hranu, no moram reći da je da će to ipak biti e, dakle jedna rasprava koja će trajati zato što najprije moramo uskladiti postojeće odredbe u nacionalnim kaznenim zakonima koje su zadužene za to područje. Što se tiče referentnih laboratorijama, to je vrlo interesantna ideja imati nešto poput forenzičnog laboratorija za prevaru s hranom. To je ideja o kojoj bi vrijedilo još raspravljati. Spremni smo na to i kao što sam rekao na samom početku pozdravljamo ovaj e, izvještaj i drago nam je da ćemo i dalje surađivati. Hvala. I sada izvjestiteljica, izvolite. Ehm, dank eh, Hvala. Zahvaljujem svim kolegama na konstruktivnim komentarima. Mnogo aspekata već se nalazi u izvješću ali možda bismo ih mogli proširiti i učiniti eksplicitnijima. Primjerice komentar kolege iz kluba zastupnika socijalista koji je tražio amandman u odnosu na sustav ranog uzbunjivanja. To se već e, nalazi u izvješću. Ali moramo vidjeti što biste točno željeli dodati tekstu. Dakle, mnogo toga se već nalazi u izvješću, primjerice paragraf 29. sadrži neka pitanja. Vidjet ćemo kako možemo zajednički raditi na tome. Netko je iznio komentar o kompleksnosti i interakciji unutar opskrbnog lanca. Više kolega je to spomenulo i to smo ugradili već u izvješće, ali sigurno bismo mogli poboljšati e, formulaciju koja trenutno postoji. Vezano uz prijevare, već smo dugo razmišljali o tome hoćemo li anders dan de algemene gevallen van Hoćemo li unijeti kategoriju pesticida u kontekst prijevare povezane s hranom? Mi smatramo da je to jedno specifično pitanje. Možda nije sastavni dio ovoga izvješća, ali mogli bismo nešto dodati Zatim je bio komentar o kritikama vezano uz financiranje za nacionalne službe za inspekcije. To smo isto tako uključili u izvješće, no postavlja se pitanje je li na nama da dajemo komentare o državnom proračunu u državama članicama. Mi možemo izraziti zabrinutost zbog tih projekata, to je slučaj i u mojoj zemlji, ali mislim da je to onoliko daleko koliko možemo ići. Ne možemo se dopustiti da izgubimo daljnja financijska sredstva. No najveći izazov pred kojim se nalaze te službe za kontrolu jest kako iskoristiti proračunska sredstva koja su na raspolaganju da bismo mogli raditi na efikasniji način. Naravno za države članice moraju voditi računa o proračunu. Htjela bih istaknuti primjer Italije ili Danske. E, dakle, zahvaljujući već postojećim sredstvima može se poboljšati rad i učiniti ga efikasnijim. Vezano uz Horizon 2020. to je zanimljiva ideja kao ideja o dobrovoljnom kodeksu ponašanja za maloprodajni lanac. Svi su kolege govorili o informiranju potrošača. Može li se to raditi kroz označavanje proizvoda i u kojoj mjeri i koje bi se informacije trebale naći na oznakama. Meni se čini da je jasno da su žrtve prijevare povezane s hranom, oni koji se nalaze e, na samom početku prehrambenog opskrbnog lanca, E, dakle primarni proizvođači i oni koji su na kraju, odnosno krajnji potrošači. Naime, e, krajnji potrošači ne dobiju ono što su platili. Poljoprivrednik možda proizvede dobar proizvod, ali kasnije se taj proizvod kontaminira i na kraju je završni proizvod drugačiji. Oni na koje prijevare s hranom najviše utječu moraju dobiti najveću razinu zaštite i slažem se s kolegama u tom smislu trebali bismo imati raspravu o tome hoćemo li to učiniti kroz e, označavanje podrijetla proizvoda. Vidim da kolege iz zelenih žele da se jasno kaže da ne bismo trebali pretjerano birokratski opteretiti e, mala i srednja poduzeća i zato komisija trenutno radi na izradi ocjena učinka e, dakle, takvih propisa o detaljnim informacijama na oznakama koje se stavljaju na proizvode. Neki kolege kažu da žele da se to provede neovisno o rezultatima ocjene učinka i u odnosu na birokratsko opterećenje koje bi to predstavljalo za mala i srednje poduzeća. Dakle, imamo čitav raspon različitih argumenata vezano uz označavanje proizvoda. Možda se možemo dogovoriti oko zajedničke formulacije teksta, ako ne, onda ćemo to prepustiti odboru. E, postoji čitav niz sveučilišta koja rade u području e, autentičnosti hrane i vrlo rado ću vam dati rezultate tih studija. U nekim studijama se uspostavlja veza između e, samog poljoprivrednog procesa i autentičnosti prehrambenih proizvoda i naravno kriminalnih aktivnosti. Mi moramo uspostaviti tu vezu, moramo znati na koji način možemo provoditi kontrolu da bismo ustanovili autentičnost proizvoda i da li su tvrdnje na proizvodima uistinu e, autentične. Dakle, vidjeti e, je li jaje dolazi iz ekološkog uzgoja ili ne. Moramo pokušati povezati informacije iz poljoprivrednog sektora sa informacijama koje se tiču kaznenih aktivnosti na taj način bismo mogli kazniti one koji su stvarno odgovorni e, za e, te prijevare. Dakle, pitanje je kako e, ne remetiti rad onih koji ne poduzimaju ništa loše, a istovremeno se usmjeriti na one koji su pravi krivci. Naravno, moramo uzeti u obzir i potrebe tvrtki pritom. Hvala. Hvala. 28. E, listopada je rok za predlaganje amandmana, a 27. studenog ćemo imati e, glasovanje ovdje u odboru. Još uvijek nemamo datum za glasovanje na plenarnoj sjednici. Sada smo došli do kraja rada pod ovom točkom dnevnog reda i sada možemo nastaviti sa razmjenom mišljenja o funkcioniranju sustava odobravanja zdravstvenih tvrdnji EFSE i predloženom sustavu konzultacija prije podnošenja zahtjeva. Koordinatori su tražili da se to stavi na dnevni red. Već smo imali kratku raspravu o tome, ali smo zaključili da nam trebaju dodatne informacije. Zamolit ću kolege iz EFSE da mi se pridruže ovdje. A, čini mi se da žele ostati na svom mjestu. U redu, nema problema. Predlažem da odmah krenemo i dajem riječ gospodinu Urlu. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem što ste pozvali EFSU na razmjenu mišljenja. Oprostite, možda bi komisija izvjestitelj. ok please again. Sorry. No problem. Thank you very much once again. Nema problema. Hvala vam još jedanput što ste pozvali EFSU na razmjenu mišljenja. I nama je vrlo bitno da čujemo od vas što muči pojedine zastupnike parlamenta vezano uz funkcioniranje ovog sustava odobravanja zdravstvenih tvrdnji. Htio bih vas samo podsjetiti da je temeljem uredbe iz 2006. godine područje primjene propisa da se osigura učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta, uz visoku e, razinu zaštite potrošača. Dakle, to je područje primjene uredbe o zdravstvenim tvrdnjama, a u sklopu toga je EFSA 2008. godine dobila više od 4600 zahtjeva, a bilo je više od 10.000 pojedinačnih e, zahtjeva koje su države članice proslijedile komisiji putem EFSE. To je mnogo više nego što smo očekivali. Mi smo očekivali oko tisuću zdravstvenih tvrdnji. U sljedećih nekoliko godina je EFSA prihvatila zdravstvene tvrdnje vezano uz e, biljne proizvode i prihvatila oko 2800 tvrdnji, a završili smo s tim radom 2012. Što se tiče botaničkih e, proizvoda, to smo trenutno stavili na čekanje. A što se tiče EFSE, e, to je značilo veliko bujan posla, ali smo se uspjeli, e, uspjeli smo to odraditi u, rokovima dogovorenim s komisijom, tako da smo završili sada ove tvrdnje temeljem članka 31. E, i objavljeni su svi znanstveni radovi i mišljenja vezano s to. što se tiče članka 30 stavka 5 to i e, članka 14. koji se tiče smanjenja opasnosti od izbijanja bolesti. EFSA je do sada dobila 417 e, zahtjeva, dakle nije isti red veličine, ali opet dosta opsežan posao, a od tih 417, 46% je usvojen, a 40% su sami podnositelji zahtjeva povukli tijekom postupka evaluacije EFSA je tražila e, dodatne informacije. Što se tiče ovih e, specifičnih e, zdravstvenih tvrdnji, EFSA ima na raspolaganju pet mjeseci od zaprimanja zahtjeva do donošenja mišljenja. A ako se traže dodatne dopunske informacije, u tom slučaju se primjenjuje moratori i rok se produžuje za dva mjeseca. Što se tiče podnositelja zahtjeva, za, za njih to podrazumijeva da je rok za podnošenje novih informacija samo 15 dana, a to znači da moraju brzo e, reagirati, dakle to je zapravo jedan ubrzani postupak, naravno 15 dana je vrlo kratak rok e, i za podnositelj zahtjeva. Što se tiče konkretnih pitanja e, probiotskih tvrdnji, Znanstveni kriteriji kojima smo se koristili u ocjeni bili su isti kao i za ostale zdravstvene tvrdnje. E, prema tome nema nekakvog e, posebnog e, procesa kontrole vezano uz probiotike. Imali smo isti pristup kao i za ostale zdravstvene tvrdnje kao što je predviđeno i uredbom. Do sada je EFSA ocijenila više od 300 tvrdnji o probioticima sa 200 e, različitih e, makro, e, mikroorganizama i 40 tvrdnji o dobrim učincima za zdravlje. Problem sa ovim tvrdnjama o probioticima sastojao se u tome da su sojevi koji su se koristili u ovim tvrdnjama nisu bili dovoljno okarakterizirani. To je bio glavni razlog za odbijanje zahtjeva vezano uz probiotike. Postoje neke tvrdnje koje su ponovno e, podnesene EFSI, dakle za ponovnu ocjenu, međutim što se tiče tvrdnji o probioticima e, dano je ponovno negativno mišljenje. Iz naše perspektive u EFSI sustav e, funkcionira dobro. Kao što je predviđeno pravnim odredbama, mi radimo koristeći se svim znanstvenim činjenicama i dokazima, dakle to je jasno propisano uredbom, a ocjena se vrši e, imajući u vidu najviše standarde. Želimo da dobijemo usklađenu znanstvenu ocjenu zdravstvenih tvrdnji, prema tome iz tog razloga e, ocjenu vrši EFSA, a ne nacionalna tijela. Ukratko, iz naše perspektive u EFSI, Europa je postavila određene kriterije u području zdravstvenih tvrdnji i smatram da nam mnogi zavide na e, tom našem sustavu E, mnoge druge zemlje i e, neki koji su na drugim kontinentima. Mi imamo vrlo visoke standarde u Europi vezano uz odobravanje zdravstvenih tvrdnji i smatram da je uspostavljena dobra mjera između funkcioniranja unutarnjeg tržišta i zaštite potrošača. Prema našem mišljenju, usprko svim poteškoćama koje smo imali zajedno s komisijom, e, mislim da možemo reći da je naš rad bio uspješan i da možemo biti ponosni na ono što je do sada postignuto u području ovoga sustava odobravanja zdravstvenih tvrdnji. Hvala lijepa. Hvala, sada dajem riječ komisiji. Thank you very much, my comment. Hvala lijepa, ja ću e, iznijeti jedan kratki komentar. Htio bih podsjetiti na ono što piše u članku šestom uvodnoj izjavi 23 uredbe gdje se kaže da za zdravstvene tvrdnje moraju biti poduprte e, prihvaćenim znanstvenim činjenicama i da ocjena mora rukovoditi e, najvišim kriterijima i standardima. Komisija smatra da EFSA u svom radu ispunjava taj okvir i e, da se pridržava spomenutog pravila. Možda bi bilo bitno spomenuti da ovaj opseg posla nije bio predviđen, dakle nismo očekivali da će biti toliko posla, ali slažemo se sa izjavom koju je dao predstavnik EFSE da je posao uglavnom određen na uspješan način i e, da uz punu primjenu uredbe. Hvala. Dvoje, e, dvoje ljudi je zatražilo, troje ljudi je zatražilo riječ, gospođa Juso, gospođa uh, Gerling i gospođa Roth Berend. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Najprije želim poželiti dobrodošlicu uh, izvršnom direktoru EFSE i predstavniku komisije i zahvaliti im. Ja sam uvjerena da rad EFSE je stvarno ozbiljan, vrlo znanstven i vrlo transparentan. Mm, znanstvene procjene su na najvišoj razini, imaju ozbiljne znanstvene kriterije, organizirali su seminare i e, tehničke sastanke i odgovaraju na sva pitanja koja dobe. No u ovom slučaju probiotika što smo zatražili mi koordinatori, tu imamo jedan važan problem. Dakle, pod, su, podnešeno je jako puno zahtjeva, nijedan nije odobren i nalazimo se pred, to jest zapravo sigurna sam da posao EFSE je na vrlo visokoj razini, ali jedan problem mora postojati. U Švicarskoj je odobrena jedna tvrdnja s istim kriterijima kao Europske unije, dakle imaju jednu tvrdnju odobrenu, i to možda nije dobro za proizvođače u Europskoj uniji. I s druge strane sam htjela komentirati da u savjetovanju EFSE o znanstvenim kriterijima koji su potrebne za zdravstvene e, tvrdnje Odbor za lijekove smatra da probiotici se uglavnom koriste kako bi se smanjila učestalost korištenja antibiotika što je povezano s dijarejom. I postoje znanstveni dokazi koji, dakle, koji to potvrđuju. Koji problem onda postoji ako su, podnošeni, ako su podneseni zahtjevi, ako se nisu dovoljno dobro definirali sojevi dakle, koji, bi, dakle, koji se nalaze u toj tvrdnji, Dakle, tu smo se našli pred velikim problemom. I zato mislimo da tema prethodne rasprave, dakle prije podnošenja e, zahtjeva, da bi to moglo pomoći kandidatima da riješe čitav niz problema prije nego što dobiju negativan odgovor od strane SF. Mm, I liječnici i znanstveni izvještaji a i odbor za lijekove, dakle smatraju da postoji dakle jedan pozitivan učinak od strane određenih sojeva probiotika, no unatoč tomu još uvijek do sada nije uspjelo da nijedna, dakle, od, e, podneš, nijedan od podnešenih zahtjeva nije odobren. Budući da je ovdje i komisija, e, znam da je komisija nedavno objavila uredbu 907 koja je stupila na snagu ovaj tjedan o jednom drugom aspektu koji može utjecati na probiotike. E, yo le quiero preguntar a la comisión eh, mm, si un descriptor genérico puede... Dakle, želim pitati komisiju da li genetički deskriptori eh, za probiotik u vašem prijedlogu govorite o tome da, su, da je to hrana ili piće, napici. Dakle, to je kada se u fermentiranom mlijeko stave te bakterije i to je samo jedan Dakle, da li se onda može koristiti tvrdnja genetički generički deskriptor? I hvala vam još jednom što ste došli i nadam se da ćemo zajedničkom suradnjom riješiti ove probleme. I u svakom slučaju kad budemo razgovarali o ovom problemu zdravstvenih te tvrdnji. Hvala vam. Hvala, Julie um, Hvala. Ja bih htjela iskazati zabrinutost vezano uz nekoliko stvari. Kao prvo htjela bih reći da me ništa od ovoga ni ne navodi na zaključak da EFSA loše radi svoj posao, niti da bismo trebali biti zabrinuti da ne ispunjavaju zakonske propise. Međutim, zakoni nisu preskriptivni u tolikoj mjeri i bio je čitav niz odluka koje je trebalo donijeti o tome kako tumačiti zakonski okvir. Dakle, nije sasvim jasno da se negdje kaže eksplicitno što treba učiniti. Dakle, sam pojam, znanstveno prihvaćeni dokazi, e, zapravo nas dovodi do situacije da bismo o tome mogli nadugo i naširoko raspravljati. Znali smo da će, da će to biti komplicirano od samoga početka. Međutim, način na koji je izneseno tumačenje, primjerice kada govorimo o najvišim mogućim normama, dovodi do određenih poteškoća i činjenica je da su to propisi koji se tiču zaštite potrošača i ja ne želim da se ljudima prodaju, ne, prodaje nešto što im se ne bi trebalo prodavati. Ja želim da se zaštite potrošači. Međutim, jedna od posljedica rada EFSE je pomalo iznenađujući. I ja moram reći da me čudi da su odbili sve zahtjeve zdravstvene tvrdnje vezano uz probiotike i meni su osobno neki e, gastroenterolozi u Velikoj Britaniji preporučili korištenje probiotika, ali očito da je EFSA nije usvojila niti jedan takav zahtjev. Dakle, ja ne kažem da oni krivo rade svoj posao, nego očito postoje neki problemi vezano uz tumačenje. Dakle, trebamo vidjeti e, kako bismo mogli poboljšati situaciju. Postoje neka područja gdje očito postoje poteškoće. E, meni su osobno djelatnici EFSE priznali to, a mislim da su to i javno rekli na nekim sastancima, a to je sljedeće. Na samom početku postupka odobravanja bilo je problema sa opsegom posla, sa činjenicom da nisu mogli reagirati dovoljno brzo i e, da je bilo nekih poteškoća. I zato smatram da bismo trebali imati ovakav sustav, odnosno raspravu o prethodnom postupku za davanje odobrenja. Smatram da bi bilo dobro da smo to imali od samoga početka jer je velik broj podnositelja zahtjeva krenuo postupak ne znajući što ih čeka. Evo da uzmemo samo primjer Because... Zobi koja smanjuje rizik od srčanog udara. Također smanjuje količinu kolesterola. E, dakle, to je nešto što je bilo prihvaćeno, e, budući da postoji poveznica. Šteta je da je to dovelo do tako dugačkog postupka da se vodila rasprava u okviru nekakvog prethodnog postupka, to ne bi bio slučaj. I nekoliko ljudi mi je reklo da bi takav e, prethodni postupak e, bio preskup, da bi ljude navelo na zaključak da će konačno rješenje biti pozitivno i tako dalje. Međutim i ECA i EMA imaju takav e, sustav konzultacija prije podnošenja zahtjeva. Na njihovim internetskim stranicama je sasvim jasno što to podrazumijeva za podnositelje zahtjeva i ne vidim razloga zašto ne bismo tražili od EFSE da to također um, uvede u svoj sustav donošenja odluka. Zanima me što oni misle o tome i mislili da bi tako nešto moglo biti korisno. E, ne mogu zaključiti, a da se ne vratim na pitanje najviših mogućih normi. Naravno da svi želimo da se primjenjuju najviše moguće norme e, za potrošače. Međutim, što se tiče nasumičnih kontrolnih ispitivanja, je li to uistinu primjereno za neke proizvode kao što je glukoza? Imamo neke ljude koji uzimaju dodatke prehrani kako bi se bolje osjećali. Međutim, to je bitno drugačije od situacije u kojoj se ljudima koji su bolesni daje lijek i gdje se zapravo proučava kakav je učinak tog lijeka na osobe koje ga uzimaju. I e, mislim da smo tu zapravo otišli u krivom pravcu. Ja bih voljela da čujemo od EFSE, dakle nitko ne želi otvarati Pandorinu kutiju i ulaziti u duboku reviziju propisa. Međutim, trebali bismo vidjeti na koji način to utječe na njihove odluke. E Milijuni europskih potrošača koriste taj proizvod a što se tiče probiotika, smatram da je to također u istoj kategoriji. Dakle, tu postoje neke pogodnosti. Ja ne nastojim zaobići propise i reći da vjerujem u poželjni učinak probiotika. Ja smatram da naprosto postupak nije e, primjeren i da bismo se trebali time pozabaviti. Hvala. Well, well, well. Gospođa Rod Berend. Hvala, ne znam odakle da krenem. E, mislim da je to jedna dugačka priča kada govorimo o EFSI. Mene bi zanimalo da mi netko ko nije u EFSI od samoga početka kaže da je ponosan za, na rad te organizacije. Mislim da bi bilo dobro biti malo skromni. Da se vratim na ono što rekla Julie Gerling na početku propisa o, dakle, koji se tiču zdravstvenih tvrdnji. taj postupak nije baš bio uspješan. Ja prihvaćam činjenicu da e, je došlo do promjene ustroja u EFSI i to nije išlo glatko. Koliko je bilo teško da se postigne veća razina transparentnosti, veća kvaliteta u znanstvenom radu. Dakle, ništa od toga nije išlo glatko. Ja shvaćam činjenicu i žao mi što to moram na taj način reći. E, izvršna ravnateljica više nije na toj funkciji. Dakle, ona je odradila golem posao. Međutim, i to zaslužuje određene kritike. Vratit ću se na naš dnevni red. Dakle, tu se ne govori o probioticima, e, niti je riječ o genetski modificiranim organizmima u probioticima, niti općenito o genetski modificiranom sustavu. Dakle, ako komisija ne želi dati odgovor e, na to pitanje danas, ja to potpuno razumijem. Ovdje smo da bismo razgovarali općenito o tome kako funkcionira sustav i posebno mehanizam e, prethodnih konzultacija. E, htjela bih uzeti ovaj primjer probiotika koji je gospođa Gerling spomenula. Ja sam osobno pravnica, nitko od nas nije znanstvenik i ne može donijeti sud o tome ako je podneseno 300 zdravstvenih tvrdnji, nijedna nije odobrena, je li to primjereno ili ne. E, slušala sam što je rekao kolega Uru, više od 300 zahtjeva, niti jedan od sojeva nije dovoljno dobro okarakteriziran. Pitam se kako je to moguće. Kako možete reći da nisu bili dovoljno okarakterizirani? I tu zapravo dolazimo do, ja bih htjela zapravo iznijeti nekoliko savjeta, dakle neću to nazvati kritikom. Ne mogu uistinu ocijeniti je li, e, jesu li ti zahtjevi bili opravdali, opravdani ili ne, to ne mogu znati. Međutim, ako vi vjerujete da sojevi nisu dostatno okarakterizirani, zašto to niste rekli podnositeljima zahtjeva i zašto niste učinili ono o čemu danas razgovaramo, a to su prethodne konzultacije. Sjećate se kada smo e, razgovarali, dakle ja ne želim da mi sada tu razgovaramo na način da vi kažete da EMA i EKA imaju naknade. Dakle, E, s obzirom da ste vi zamjenik izvršnog ravnatelja, a nije tajna da biste mogli biti kandidat za, za to radno mjesto, mislim da da možemo, da ne moramo, da možemo izbjeći bilo kakve igrice. Kada tražite naknade, e, ja mislim I'm the last one to say that an agency... Mislim da je uistinu krivo da e, agencija ne dobiva naknade. Vi ste vrlo u vrlo bliskom kontaktu sa industrijom. Dakle, ne vidim zašto bismo prema vama postupali drugačije nego prema drugim agencijama. Mislim da je to, da vam činimo medvjeđu uslugu. Hoćete li vi tražiti od komisije da ponovno razmotri mogućnost uvođenja naknada? E, dakle, komisija je provela ocjenu utjecaja, međutim, e, to je bilo politički motivirano. Ja znam tko je bio protiv naknada unutar komisije, moram priznati da nisam odmah bila uvjerena u to, ali kasnije sam smatrala da bi to bila dobra ideja da imamo naknadu. Dakle, ja u početku nisam imala povjerenja u EFSU, nisam znala na koji način će iskoristiti taj novac, ali nakon toga sam razgovarala u nekim djelatnicima i e, promijenila sam e, mišljenje. Ja smatram da e, se trebaju uvesti naknade. Naravno, postavlja se pitanje što biste vi učinili s tim novcem. Pa radili biste za podnositelje zahtjeva. Vi dobivate naknade od tih podnositelja zahtjeva kao i ostale agencije. Zato i imaju taj sustav prethodnih konzultacija. Ja smatram da biste vi to trebali imati jer je to zapravo usluga koju vi, pružate. Moram biti oprezna jer e, znam da je bivša, e, znam kakva je bila bivša, e, situacija sa bivšom ravnateljicom. Međutim, ja mislim da je vrlo bitno da se zna kakva je situacija. međutim, treba znati tko daje znanstvene savjete Dakle, pitam se što nam u stvari treba. Treba nam nešto što će u fazi prije podnošenja zahtjeva značiti da se ljudima daju određeni savjeti. Dakle, kada biste vi u tim prethodnim konzultacijama ili na sastancima sa podnositeljima zahtjeva, e, recimo, ajde uzmemo primjer probiotika, kada biste vi rekli da imate taj soj, dobro, to zvuči zanimljivo, znamo da se to koristi za razne svrhe, ali e, trebaju nam studije e, da bismo uistinu potkrijepili to znanstvenim činjenicama. Kako bi oni to mogli unaprijed znati? Da li mogu čitati e, što vi mislite? Da li mogu čitati misli? Dakle, uzmimo, e, na primjer da je taj dijalog između vaših djelatnika i podnositelja zahtjeva e, nešto gdje bi se mogla unijeti određena poboljšanja. Dakle, to je moje mišljenje. Ja nisam podnositeljica zahtjeva, e, međutim možda imam na raspolaganju neke činjenice. Dakle, jer stječe se dojam da oni mogu podnijeti zahtjev, ali da ćete se onda vi njima obratiti jer će u protivnom se naći na crnoj listi. Dobro, malo pretjerujem. Dakle, što, e, što bi EFSA trebala poduzeti? Ja smatram da bi trebao postojati sustav e, prethodnih konzultacija, ne samo za probiotike, nego za sve vaše klijente. Dakle, mora postojati ta prethodna faza prije podnošenja zahtjeva. Nemojte mi reći da to ne možete financirati. Iskreno rečeno, ja bih vam osobno povjerovala kada bih vidjela vašu sistematizaciju posla. Dakle, ja bih vam možda mogla organizacijski pomoći. Međutim, ne vjerujem da ste u istoj situaciji sada kao i na početku kada su se ti propisi tek počeli primjenjivati. I ne mislim niti da vaši djelatnici besposleno sjede u uredima. Vjerujem da oni rade. Međutim, e, možda biste e, mogli raditi i neke poslove bez naknade, kao što EMA radi na farmakovigilanciji, na primjer. Dakle, onda se možete pitati hoćete li se obratiti komisiji i parlamentu i zatražiti da dobijete pravo naplate naknada. Ja bih vam to u svakom slučaju savjetovala. Znam da je e, odbor uvijek nestrpljiv e, kada ja uzmem riječ jer uvijek govorim predugo. Međutim, ja neću sada e, podleći tome da govorim o razlici između hrane i dodataka prehrani koji služe za liječenje od nekih bolesti. E, dakle, neću uopće otvarati niti načimati temu e, botaničkih proizvoda. Mislim da svi znaju koje je moje mišljenje o tome. <laughs> Okay, e, jetzt möchte ich einmal EFSA das Wort geben. Hvala. Sada ću ponovno dati riječ predstavniku EFSA. Izvolite gospodine Url i možete odgovoriti na pitanja. Bitte, Herr Url. Gospodine Url, izvolite. Thank you very much. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da smo upravo ušli u drugi dio ove rasprave, odnosno na područje savjetovanja prije podnošenja zahtjeva, naravno to nama ne predstavlja problem. Ja ću nastaviti se osvrnuti na ova pitanja koja ste postavili na općenitiji način, a ako bude potrebno onda ću izaći u detalje. Mislim da se svi možemo složiti da želimo poticati inovacije u Europi, i također pomoći podnositeljima zahtjeva. No, svejedno, možemo i moramo više učiniti u fazi prije podnošenja zahtjeva. Nije istina da EPSO tu nije ništa učinila. I gospođo Roth-Behrendt, nije riječ o neznanstvenoj administrativnoj pomoći. Mi razgovaramo sa podnositeljima zahtjeva i na našoj web stranici imamo obrase i više od 500 puta smo odgovorili na pitanja podnositelja zahtjevama. E, zahtjeva radimo na njima sa na radionicama. Imamo posebne radionice o razradi studija o izvještavanju o studijama u studenome ove godine. Dakle, mislim da je EFSA poduzela važne korake kako bi pomogla podnositeljima zahtjeve da razumiju sustav i da također podnesu bolje zahtjeve što je bolje i za nas. Naravno, ako su zahtjevi razumljivi, onda to nama olakšava posao. Mislim da ćemo se svi u tome složiti i da nema rasprave o tome. No, važno je pitanje želimo li individualne razgovore sa individualnim tvrtkama i to po pitanju individualnih zahtjeva. Pa mislim da je to problem. Tu se postavlja također jedno pravno pitanje. Drugi poput EME, koji imaju jasan mandat za uspostavu sustava pružanja e, znanstvenog oprostite, savjeta, što je utvrđeno i u propisima, zapravo EFSA može od podnositelja zahtjeva zatražiti sastanak prije podnošenja zahtjeva i također može osnovati radnu skupinu. To nije prisutno u uredbi o EFSI. Drugi dio pitanja je također i opasnost po reputaciju. Dakle, ako održavamo pojedinačne sastanke uz pozivanje također i članova panela, mislim da bismo tu doista imali problem, odnosno članovi panela bi mm, trebali davati ovdje znanstvene savjete podnositeljima zahtjeva, no mislim da to nije moguće. Zapravo, članovi panela trebaju usvojiti znanstvene mišljenje i mm, trebaju biti u potpunosti neovisni kada to čine. EFSA je u proteklih nekoliko godina morala učiniti mnogo u smislu poboljšavanja neovisnosti naših znanstvenih savjeta, a sada bismo zapravo ponovno uspostavili kineski zid između savjeta i znanstvenih mišljenja koje donosi panel. A zapravo treće pitanje je pitanje resursa. Vi ste to i sami spomenuli. Dakle, provedena je studija o učinku u posljednjih nekoliko godina i mm, kada je riječ o naknadama ishod ove studije je poznat i mislim da tu nemamo prostora za manevar za traženje naknada, možda će to biti i drugčije u budućnosti, ali za sada ne tražimo naknade u ovom trenutku, to je jasno, dakle barem s naše strane. Naravno, radi se tu i u pitanju resursa. Ako bismo imali 300 takvih sastanaka prije podnošenja zahtjeva, zato jer ne bismo to mogli ograničiti samo na probiotike, nego bismo trebali mm, to obuhvatiti, time obuhvatiti sve sektore i trebali, smo ima, trebali bismo onda imati više stotina sastanaka godišnje i to bi bio bilo veliko opterećenje za naš proračun, tako da ne smatramo da je to sada izvedivo u ovom trenutku. Moramo iznaći nova rješenja za postizanje našeg zajedničkog cilja, a to je poboljšanje komunikacije i pružanja potpore podnositeljima zahtjeva ne samo u sektoru probiotika, nego za cijelu industriju koja traži znanstveno mišljenje od EFSE. Mi smo spremni se upustiti u raspravu i učiniti više, ali kao što sam rekao, ja ne bih to spremno učinio u razgovorima u četiri oka, da se tako izrazim u pojedinačnim razgovorima, zato nam treba drugi pravni okvir. Hvala, a sada pitam e, komisiju želi li ponovno uzeti riječ, jer e, inače ćemo preći na drugi dio rasprave, jer imamo vremena samo do 18.30. Neću sada ponavljati ono što je rekao gospodin Orl, naravno da bi komisija pozdravila pružanje takvih usluga u okviru postojećeg pravnog okvira i sa raspoloživim resursima. Naravno da bi bilo dobro dati dodatne savjete podnositeljima zahtjeva prije podnošenja zahtjeva. Također u više slučajeva sam saznao da pitanja koja su se pojavila su se mogla riješiti u predkonzultacijskoj fazi i dakle e, proces je se nastavljao, onda samo na kraju ispostavio da postoji problem. Sada neću ništa komentirati o naknadama, stav komisije je poznat i nije se izmijenio, nego ću samo ponoviti jedno pitanje s time u vezi. Odnosno nije samo riječ o prihodima, nego i o tome hoće li to doista povećati i raspoložive kapacitete EFSE. Ako sam dobro razumio, hmm, dobro, govorili ste o generičkim deskriptorima, ne o genetskim deskriptorima i to je na neki način povezano sa ovim eh, pitanjem, ali ne toliko sa o učinku na zdravlje. Kao što znate, komisija i parlament će donijeti odluku na temelju kriterija koje će ocijeniti države članice, a ne EFSA. Ja mogu samo reći da vjerojatno ne je moguće isključiti da će to u nekim slučajevima riješiti neke probleme, ali mislim da to nije sveobuhvatno rješenje za probleme koji su postavljeni danas, a osim toga a priori je teško prosuditi koji će ishod toga biti s obzirom na postojeću regulativu. Evo, to je najviše što mogu reći u ovom pravcu. Ako se ponovno osvrnemo na generalni pristup u fazi prije podnošenja, mogli bismo razmotriti mogućnost pojednostavljenja uputa koje su dosta složene. Znamo da se podnositelji zahtjeva često tuže, da čak i kada dobiju informacije, one su previše složene i podložne su različitim tumačenjima i razumijevanjima. I također unutar postojećeg pravnog okvira možemo razraditi sa epsom om daljnja rješenja. Vidim da se tu postavlja i pitanje individualnih savjetovanja i da to utječe na dojam neovisno, o neovisnosti EFSA i mislim da je to ozbiljno pitanje. U redu, hvala. Gospođa Roth Berend. Hvala. Ovakve rasprave mi doista razvedravaju dane. Budući da imamo dosta vremena, ja želim uputiti e, pitanje vašim e, nadređenima, ne direktno vama. Dakle, da nam objasne razlike u dojmu o tome kako bi neovisnost sve bila ugrožena naknadama, a ako imamo mojeku dakle, sa izvršenim direktorom, zašto to ne bi bilo, e, zašto bi to ne bi bilo ugroženo ili recimo neovisnost EME. To su vrlo slični slučajevi. I također budimo iskreni, svi znamo zašto je ishod e, studija o učinku bio negativan kada je riječ o naknadama. Moramo biti ovdje iskreni. Možda sada više nema povjerenja o rad EFSE e i ako E, komisija nije spremna ponovno razmotriti to pitanje. Sigurna sam da su članovi parlamenta to spremni učiniti. vam, e, gospođo Juzo i kolege da se time pozabave. Jer ne vidim nikakav razlog da postoje tri agencije sa direktnim klijentima u industriji. To je tako. Naravno da pitanje farmakobiglancije i javnog zdravlja će uvijek se EFSA i ostalih agencija, ali to je dakle dio njihovog posla, odnosno izravni kontakt e, sa industrijom i također e, izrada ocjena prije odobrenja, odnosno oni, oni pripremaju odluku komisije u tom smislu. I mislim da bi bilo bolje kad bi komisija bila E, svjesna da nitko zapravo ne uzima za ozbiljno ovu distinkciju i mislim da bi trebali znači novi razlog zašto su protiv naknade za, za EFSU. Ne mislim da bi industrija trebala plaćati za nešto. Zapravo tu postoje i druga razmatranja. Ja smatram da e, bi to dovelo do promjene u EFSI i naravno da je EFSA sada već i bolja agencija nego što je to bila prije 3, 5 ili 7 godina. Mislim, znate, ja sam e, vrlo izgrana osoba i jasno izostim svoje mišljenje na javnim raspravama o EFSI. I doista cijenim rad EFSE, može ga se poboljšati i tu bih imala niz prijedloga, no vaša pitanja i odgovori na e, web stranici nisu loši, ali nisu dojmljivi. Vi spominjete da biste bili, da biste se osjećali nelagodno ako biste organizirali individualne sastanke, ali zato ste tamo. Vi razmatrate individualne zahtjeve, ne kolektivne zahtjeve 50 ili 60 ljudi, nego individualne zahtjeve i u određenom trenutku morat ćete razgovarati i sa individualnim podnositeljem zahtjeva. Imate pravo da to nije u vašem statutu. Prvi puta u životu, početkom 2000. godina, bila sam u bolnici prvi puta i kolega zastupnik je napravio izvrstan posao, ali počinio je određene greške i zapravo je greška u tome da je to jedina agencija koja regulira ili koja priprema regulativu koja nema u upravi članove parlamenta. To je greška i to uvijek jasno kažem. A osim toga još jedna ozbiljna greška je sljedeća, odnosno nije jasno što EFSA treba učiniti. Ja mogu ih jedino ispričati u ovoj situaciji, zato jer je to e, tada bilo još novo i kada su uredbe nove, one nisu zapisane u kamenu, ali mi uvijek postupamo kao da jesu. Zapravo bismo ih trebali izmijeniti i možemo ih izmijeniti. I spomenuli smo uredbu o EMI. Vi ste iz Austrije, ja sam iz Njemačke i tamo se uvijek pridržavamo zakona, što je vrlo lijepo od nas, ali mm, ako to ne stoji u uredbi, ne znači da vam je to zabranjeno. Dakle, nemojte mi iznositi takve argumente. I kada kažete da tu ne bi trebali prisutovati ljudi iz znanstvenog panela, zato jer ne mogu ocjenjivati. Naravno da oni to čine, zapravo, mm, jer u slučaju EME, naravno da su prisutni članovi njihovog panela na tim sastancima. Bila bih iznenađena kada netko iz mm, nadležnog odbora za farmaceutike e, farmaceutske proizvode ne bi prisustvovala, bila bih iznenađena. Zato jer oni trebaju imati uvid u to i moraju moći reći ne, ova studija nije dovoljna. Osim toga, kada je riječ o vašoj reputaciji, sigurno ste zbog toga prestrašeni. No, trebate se bojati drugih stvari. Ovo nije razlog da, da se bojite da biste izgubili reputaciju. Također, još jedno pitanje koje se postavlja jest kako postaviti granice, da recimo mi pružamo recimo takva savjetovanja, no kako ograničiti njihov broj? Kad biste imali naknade, onda bi bilo jednostavno, zato bi vam se obratio samo netko ko bi bio spreman platiti za savjet. No, budući da nemate naknade, onda prepoznaju taj problem i treba vidjeti onda kako to riješiti. Recimo, ako biste imali individualna savjetovanja, trebalo bi ocijeniti tko to zaslužuje, tko to može dobiti i na pravedan, i to na pravedan i pravno ispravan i fer način. Tu nemam e, neki prijedlog, zapravo tu, to određuje novac ako imate naknade. Onaj tko plaća dobiva i savjet. Možda biste mogli ponovno razmisliti o liniji za korisnike ili nekakvom helpdesku i mislim da bi to možda bilo moguće rješenje. EFSA das Wort und wenn die Kommission möchte. U redu, dajem riječ EFSI. Gospođa Gerling prvo želi nešto dodati. Hvala, mislim da je ova situacija je zanimljiva. Imamo tu gospođu Rod Berend koja ima bogato iskustvo u ovim pitanjima koje seže do početaka EFSE, a ja osobno imam dosta ograničeno iskustvo budući da sam se tek nedavno priključila ovom odboru. No, obje smo došle više manje do istih zaključaka. Nije tu riječ o povijesti i zamjerkama i tako dalje. Jasno je da je tu riječ o logičnom procesu za koji smatram da možemo poboljšati bez potrebe da se razmatra revizija zakona, to ćemo morati učiniti prije ili kasnije, no nećemo učiniti duboke zahvade, nego ćemo to učiniti u trenutku kada to bude, bude imalo izgleda za uspjeh. Kada je riječ o savjetovanju prije podnošenja ili za vrijeme podnošenja zahtjeva, Mislim da tu nema velike razlike u mišljenjima, zato jer sam se ja pozvala ja na jedan dokument koji sam dobila od EFS prije 18 mjeseci kada sam postavila ovo pitanje. I Postavlja se pitanje kako EFSA može pomoći podnositeljima zahtjeva putem e, uputa i stalnog dijaloga sa zainteresiranim stranama i savjetovanjem putem interneta i tako dalje. I to mi je rečeno da postoje te mogućnosti u tom trenutku. No ja sam čekala da to krene dalje, odnosno da se to pretvori u prirodni proces i da izbjegnemo ovakve rasprave. No, očito je da se to nije razradilo, razvilo, možda postoje dobre, dobri razlozi za to, no ne bismo trebali se razmimolaziti u mišljenjima o samim načelima. Ja sam uživala promatrajući odbor u radu kada su razmatrali zahtjeve i smatrala sam da su radili izvrstan posao i znam da mm, neki od ljudi u tom odboru bi rado razgovarali sa podnositeljima zahtjeva zato jer će onda to pomoći svima, znači i potrošačima i komisiji i parlamentu i EFSI. Ja ću napravo utvrditi da nemate nekih prigovora na to, osim što imate prigovor na individualne razgovore sa podnositeljima zahtjeva, što ne razumijem, ali mislim da to možemo riješiti. Zato jer se tu uopće radi o pojedinačnim podnositeljima, tako je proces zamišljen. No, sigurna sam da možemo naći neko rješenje za to. Dakle, koliko sam razumjela, vi ste spremni na to. Dakle, postoje pitanja u vezi sa raspoloživošću financijskih sredstava i to ću upamtiti također. Postoji razlog zašto nije moguće uvesti naknade, no pravila postoje da bi se mijenjala i ako postoji razlog za to, onda možemo to i učiniti. I ono što radite po ovim pitanjima je drugačije od onoga što je Pilar spomenula. Tako da mislim da bi bilo prikladno razmotriti barem e, djelomičnu naknatu za dio vašeg rada. Zašto recimo ne bismo tom pitanju pristupili sa te strane? Dakle, ako pokušate razmisliti i uvidjeti širu sliku, onda mislim da ćemo se složiti. Zato jer kada je riječ o materijalima biljnog podrijetla, tu ste dosta učinili i doista bi mi bilo drago kad bismo uspostavili sustav koji će koristiti svima, koji će bolje funkcionirati i mm, koji će vam omogućiti da uspostavite jedan e, tečan sustav. Hvala. i naša kontakt osoba za EFSU, Pilara Juso. Hvala vam. Ja također strašno cijenim iskustvo i izlaganje gospođe Roperent. Dakle, u ovom trenutku, zapravo od kada sam ovdje sam jako puno naučila i upravo zato cijenim gospođu Roth Peren zato što doista ima jako puno iskustva. Kad već govorimo o probioticima, e, zapravo ovu, ovaj smo sastanak organizirali mi koordinatori upravo zbog problema sa e, zdravstvenim e, tvrdnjama za probiotike. No to bismo mogli primijeniti na sve. I ako baš idemo na konkretno. Kad govorimo o prethodnim konzultacijama, u određenim slučajevima takve su konzultacije potrebne zašto ne bi trebale biti individualne sa tvrtkom ili grupom tvrtki koje žele isto. U, tu se također potpuno slažem sa gospođom Girling i gospođom Rothperent i mislim da bismo trebali biste trebali naplaćivati za to zato što tvrtka ili sektor koja to plati dakle za takvu prethodnu konzultaciju to vjerojatno znači da će kasnije puno više uštedjeti zato što će taj, takav sastanak biti koras, koristan i tome nemam više ništa za dodati hvala lijepa a sada dajem riječ gospodinu Urlu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kad bih pokušao sažeti sve ovo, mislim da se nismo mnogo udaljili u raspravi, zato jer imamo isti cilj, odnosno poboljšati usluge koje pružamo podnositeljima zahtjeva. Dakle, kao što je gospođa Gerling istaknula, mi imamo istu težnju. E, gospođa Juzo mislim da je spomenula nešto važno. Možda na kraju krajeva nije potrebno razgovarati sa e, pojedinačnim poduzećima o pojedinačnim e, zahtjevama, nego bi bilo možda dovoljno razgovarati sa skupinom poduzeća ili sa predstavnicima sektora koji imaju ista nastojanja kada je riječ o zahtjevima i to bi zapravo bilo učinkovitije kada bismo ih mogli okupiti u jednu skupinu i organizirati radionice recimo za sektor ili za podnositelji sličnih zahtjeva. Na taj način bismo mogli uštedjeti resurse i također i poboljšati dojama o našoj neovisnosti. Dakle, raduje me ova rasprava zato jer smatram da je i za naš važno saznati koja su vaša očekivanja. U suštini rekao bih da se slažemo i s naše strane vam mogu obećati da ćemo učiniti sve što je u našoj moći. Imamo neke programe koje ste vi spomenuli, gospođo Girling, imamo radionice, nastojimo poboljšati komunikaciju putem web stranice. To je već učinjeno, no to možda nije toliko vidljivo. No, s druge strane, moram reći da u protekle četiri godine smo morali obraditi više od 4000 zahtjeva, tako da nismo mogli poboljšati i ažurirati sustav, no sada ipak imamo nešto više vremena da bismo se na to vratili, a osim toga, kada je riječ o smjernicama, što su spomenuli predstavnici komisije, razmotrili smo naše upute kako bismo ih pojasnili i pojednostavnili. Nećemo e, sada sve razmotriti, nego ćemo razmotriti neke spornije upute. Dakle, time želim reći da EFSA napreduje i da rješava pitanja koja ste spomenuli. Možda nismo dovoljno brzni u tome, uvijek možemo biti bolji, no na kraju mislim da ćemo ostvariti cilj koji ste vi danas ukazali i zadovoljiti vaše očekivanja. Hvala. Hvala lijepa. Ima li još pitanja sada? Imamo sasvim dovoljno vremena, do 18.30. Mm, ne želim sada razvoniti iz onoga što je gospodin urlo rekao. Želim zatražiti samo jedno pojašnjenje u vezi sa individualnim sastancima ili sa okupljanjem sličnih podnositelja na istim sastancima. Recimo, ako kažete nekome da je studija dovoljna za taj svoj probiotika, je li to dovoljno da ta poduzeća na brojnem sastanku podnose svoje studije? U tom trenutku mislim da oni to neće htjeti učiniti. To je možda lijepo osmišljeno, ali mislim da to nije dobro zamisao. Ja, thank you very much. I, I, I Hvala lijepa. Nisam naivan, znam što mislite i to svakako nije način, no iskreno cilj takvog sastanka prije podnošenja zahtjeva nije razmotriti učinkovitost ocjene rizika, tako da nećemo razmatrati studije i ocjenjivati ih i tvrditi jesu li korisne ili ne. Mislim da trebamo okrenuti još dalje u prošlo. Dakle, trebamo e, vidjeti kakve nam studije trebaju, kakve statistički podaci i ako raspolažu tim e, podacima, onda će podnositelji zahtjeva moći razraditi prave studije. Sada nam ne treba više karakterizacija sojeva, nego se sada bavimo konkretno probioticima i mm, sada su nam e, potrebne studije na ljudima koje pokazuju vezu između uzroka i posljedice. To je pitanje koje se sada postavlja, a mislim da ćemo ga moći riješiti ne razmatrajući studije koje su već provedene, nego trebamo krenuti ranije, odnosno educirati ljude o tome kako provoditi dosljedne, transparentne i razumljive studije. Mislim da možemo to učiniti sa više podnositelja zahtjeva na jednom. Dakle, rješenje nije uvijek e, farmakološko. Dobro, mislim da je da se područja prehrane i e, farmaceutike razlikuju. Dakle, ne smijemo na sve sektore primjenjivati ista rješenja i kod EME i kod EFSE. Možemo se koristiti različitim sredstvima da postignemo iste ciljeve. Evo to sam htio reći. Hvala. Hvala. Želi li se još ko javiti za riječ? <laughs> Gospođa Rodbirend odustaje. Evo, tim privodimo kraj raspravu. Evo, time je zaključena rasprava o novoj točki na dnevnom redu. Sljedeći sastanak je 24.10. i želim zahvaliti kolegama koji su izdržali do samog kraja. Sljedeći sastanak 24.10. će se održati u Strasburu kada ćemo se sastati u odboru od 9 do 12 sati. Svi koji su zainteresirani su dobrodošli. A sada završavam našu raspravu i želim ugodnu večer. Hvala vam.